Dobili smo zahtjev za imenovanjem Paskala Arimona u odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i također za imenovanje baronice Mobari koji istu, isti odbor umjesto zastupnika Flaka. Ima li prigovora? Čini se da ne, dakle imenovanja su prihvaćena. Sljedeća točka dnevnog reda, Mnjanmar, posebno polažnih pripadnika zajednice Rohingja, odnosno Rohinja muslimana. Imamo šest autora prijedloga rezolucija. Riječ ima prva gospođa biler Na jednu minutu, izvolite. Hvala, gospodine predsjedatelju. Intensifikacija nasilja u Mjanmaru je pitanje na koje ukazuje UN kao na početak etničkog čišćenja. Treba to spriječiti i pružiti humanitarnu pomoć. Došlo je također i do policijskih napada, što je neprihvatljivo, ali Sališe e, vojske je ekstremno i ne može se ničime opravdati. Mjanmarska vlada počinja ozbiljnu grešku, a to je da se nije distancirala od nesrazmjernog nasilja koje počinja vojska. Tražimo jedan neovisan odbor ili komisije koje će nadzirati područja zahvaćena sukobom. E, to mora prethoditi jednom trajnom rješenju. Vlada mora dati državljanstvo rohindijama ili pravni status koji će braniti i štititi njihova prava. Hvala vam. Hvala vama ima zastupnik Pancer, izvolite. Hvala. Dramatično stanje Rohinja muslimana dobro prikazuje antidemokratske tendencije prisutne u Myanmaru i napad na njih ima dvostruku svrhu, odnosno uklanjanje jedne etničke manjine i vjersku svrhu, a to je gušenje vjerskih sloboda. Tu govorimo o muslimanskom stanovništvu, naime. Zbog toga je ozbiljno ponašanje mljemarskih vlasti što osuđujemo i izražavamo solidarnost populaciji Rohinja. Tražimo od Bangladeša za koji znamo da se nalazi u teškoj situaciji da poštuje međunarodne obveze i ne zatvara granice te prihvati izbjeglice i Želim još um, pozvati gospođu Sanču Ki, uh, koja je sada na čelu mijanorske vlade. Uh, mi smo podržali njezinu bitku za pravdu i ona sada okreće leđa tome i zapravo time podržava prešutno nasilje. Europski parlament mora odlučiti o tome hoće li povući i oduzeti joj Saharovu nagradu koju smo joj dodijelili prethodno. Puno hvala zastupniče pancijeri. a sada Riječ ima Junus Omarže. Hvala lijepa. Cijela jedno stanovništvo, cijela jedan narod koji je postao bez državljanstva u vlastitoj zemlji. Na nama leži odgovornost da djelujemo, da e, osudimo i govorimo o tim diskriminacijama i o zločinima koje su počinjeni nad muslimanskom eh, manjinom Rohingya. Počinili su to ultranacionalisti iz Mijanmara. Moramo ovdje također jasno reći kako postupa Mjanmarska vlada, a naročito dobitnica Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi, kao što moramo reći da je ona i dobitnica nagrade Saharov što smo joj mi bili dodijelili. Moramo sada e, pozvati na, e, i glasati za rezoluciju kako bi se stavio kraj takvim masakrima. E, sada zastupnik Bašir. Izvolite. Kao što je rekao Edmund Berg, svaki tiranin je taj koji može raditi ako su drugi ako drugi šute jedni su smatrali da moramo načiniti jaku rezoluciju drugi su pak smatrali da je moramo odgoditi za mjesec dana pa to je ista vrsta odlaganja kao kad se radilo o genocidima u Ruandi ili pak Srebrenici oni su također rekli da ne bismo smjeli dovesti u pitanje pregovore o trgovinskom sporazumu s Mijanmarom. Pa kako možemo trgovati s onima što je školski primjer zločina? Jer svirepost ne može biti nešto što rade ljudi s kojima trgujemo. Ovog puta zaista ovaj parlament mora odlučno odgovoriti na takva djela. Bojim se pak, ne budemo li svi ozbiljno razmislili o tome da uvedemo sankcije i da prekinemo trgovinske pregovore, da više u toj zemlji neće biti rohinđa. Hvala. Hvala gospodinu Hvala lijepa. Najnoviji podaci o etničkom čišćenju u Mijanmaru su zapanjujući. Već 400 tisuća Rohingya je prešlo granicu prema Bangladešu usprko svim opasnostima koji vrebaju na tom putu i usprko lošem prihvatu u Bangladešu. Međutim, ako se stvari nastave razvijati ovom stopom do kraja listopada više neće biti Rohingya u Mijanmaru ili će otići u izbjeglištvo ili će biti mrtvi. Moramo razmisliti o tome da uvedemo kako sankcije, tako i da ukinemo trgovinske povlastice Mijanmaru. Ako e, izgube ulaganja, to će možda biti jedina stvar koja će pokazati generalima iz Mijanmara da ovako što ne može više trajati. I mi moramo djelovati jer već predugo gledamo kako se odvijaju te strahote. Hvala lijepa. Kristijan Dan Preda ima riječ. Hvala lijepa. zaista e, nam je žao da Aung San nije u stanju upravljati ovom zabrinjavajućom situacijom. Ono što sada treba žurno napraviti je omogućiti pristup humanitarne pomoći. Trebamo zaista na tom inzistirati, to je prioritet. Europska pučka stranka odlučila je da sljedeći tjedan u izaslanstvu odbora INTA ne pošalje niti jednog predstavnika jer jednostavno ne zamislimo da takvo izaslanstvo u ovom času ide u trgovinske pregovore. Osim toga, prije par minuta smo odlučili da za nekoliko tjedana se dobro pripremi izaslanstvo a AFETA i e, još jednog odbora e, koji ćemo poslati na teren, dakle ne u glavni grad gdje ćemo slušati službene govore, već, e, već otići zaista na lice mjesta. to čim bude moguće. Hvala lijepa. Sada riječ imaju predstavnici klubova zastupnika. Najprije me E, upućena e, Čaba Šogor. Izvolite. Hvala. Proganjanje rohinđa nije novost, već desetljećima se tako ponaša prema njima i mnogi su izgubili živote. Ono što je novo jest brutalnost što ne može nikako biti proporcionalni odgovor pobunjeničkim aktivnostima prošlog mjeseca. Iz e, utemeljenih izvješća e, čujemo vijesti o velikim strahotama, e, spaljuju se ljudi, muče, ubijaju. Ono što je sloše e, je da se sve to događa u okviru procesa koje na zapadu smatramo demokratizacijom. A osim toga e, tu e, je sada na vlasti dobitnica Nobelove nagrade koja niti s imenom ne spominje te, tu, taj narod. Moramo stati na kraj tim zločinima. Hvala lijepa. Sada u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata Soraja Post ima riječ. Hvala lijepa. Teror u Burmi nije se uklapao u svijet mirnih budista. Ong San Suu Kyi šuti, a to ne odgovara toj našoj slici junakinje koja se suprotstavila režimu. Aung San Suu Kyi je za mene bila do sad uzor, ali sada ne možemo više šutjeti. Na satelitskim slikama vidimo kako sela u kojima se su upravo nedavno e, igrala djeca, gdje su žene odlazile po vodu, gdje su muškarci radili na polju, da su sada u potpunosti spaljena. Toliko mnogo je ljudi umrlo prilikom bijega i u džungli. Bangladeš je prihvatio e, mnoge izbjeglice iz te države, spasili su neke izbjeglice čak i iz vode. Treba sada završiti sa tim krvoprolićem. Aung San Suu Kyi je dobila Saharovu nagradu i Nobelovu nagradu za mir, ali mi ne možemo dalje šutjeti. Ako ona dalje šuti, onda će izgubiti kao na svoju čast. Mi moramo kao Europska unija reagirati. Uh, Hvala lijepa. A e, sada u ime kluba zastupnika Guengel, Miguel Urban Crespo ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepa. U Mijanmaru ne postoji samo velika e, etničko, etnički progon rohinja, dolazi do velikog raseljavanja seljaka kojima se krade zemlja. Situacija u Mijanmaru s druge strane je sada takva da se e, počelo sa puno ulaganja, a isto tako se e, sada tamo ova situacija, nešto što jednostavno mnogima e, donosi novac jer vlada izvozi puno rudnih bogatstava. Dakle, moramo tražiti da se nešto učini protiv progona ove skupine tog naroda kako bi se branile zemlje rohinđa, kao i svih oni koji su se našli u ovakvoj situaciji i otišli iz svojih domova zbog oružanih sukoba. Hvala sada spontano javljanje za riječ. Najprije eh, Jose Injasio Farija ima riječ. Hvala lijepa. Rohingya muslimani e, su narod koje je Sujedinjeni narodi predstavili kao e, jednostavno narod bez države. Međutim, postoji problema s tim e, narodnom, sa tom manjinom, jer koliko god je to trajalo ranije, sada se dogodio zločin bez presedana. Više od 300 tisuća njih je izbjeglo je u susjedni Bangladeš. Moramo e, reći da više nema nade u to da dođe do nacionalnog pomirenja u koji su se mnogi nadali. Sve ovakve napade moramo usuditi, Ansan Suči koja je de facto lider te zemlje E, i koja je i dobitnica Nobelove nagrade za mir 1990. Ona e, ne može se ponašati kako se ponaša i ne može šutjeti pred ovakvom pravom humanitarnom katastrofom. Puno hvala. Julie Ward, izvolite. svi dijelimo ovaj osjećaj strahote pred ovim što se događa s muslimanskom manjinom Rohingya u Mijanmaru. I mnogi su nas kontaktirali da djelujemo. Međunarodna zajednica ne može sjediti skrštenih ruka kada e, dobitnica Nobelove nagrade za mir šuti pred onim što je Ujedinjeni narodi što su nazvali školskim primjerom kršenja ljudskih prava. Europska unija mora imati strategiju kako bi takve takva događanja i takva odvijenja u svijetu mogla sustavno e, prokazati. Mora se sustavno boriti protiv toga, imati svoju strategiju kako bi počinitelji bili izvedeni pred lice pravde. Hvala. A sada gospodin Notis eh, Marijas ima riječ. Predsjedniče. Rohingje su eh, etnička manjina o kojem smo jako mnogo navrata raspravljali u ovom parlamentu. E, više puta prethodnih godina kao i ožiku ove godine. Etničko čišćenje je nešto do čega dolazi i jedini termin koji možemo koristiti, ali ono se događa iz isključivo ekonomskih razloga. Krade im se zemlja. Tamo gdje oni žive ima puno rudnog blaga i e, jednostavno e, žele se ukrati od njih kako zemlja, tako i izvori vode. Vjere se ovdje koristi kao izlika. Rohinđe jesu muslimani, ali to uopće nije bitno u tom slučaju. Jednostavno radi se o ekonomskim razlozima to je ono što se krije iza nasilja koje e, počinjava sada vojska u Mijanmaru. Radi se o etničkom čišćenju, Aung San Suu Kyi kao dobitnica Nobelove nagrade i nagrade Saharov e, ne bi smjela šutjeti kada se tako što događa. Gospođo Mogherini, očekujemo da se nešto konkretno napravi. Hvala. Hilga Potmos ima riječ. Hvala. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, visoke predstavnice, svi su rekli da su ova izvješća, izvješća od kojeg čovjeku dođe zlo, vidimo kako se ljude proganja i ubija. 2017. je godina Zaista mi je žao da neki od kolega određene činjenice dovode u pitanje. Međunarodne organizacije ne mogu intervenirati jer kada stignu na lice mjesta izbjeglice su već od tamo otišle. A osim toga dobitnica Nobelove nagrade i nagrade Saharov sjedi skrštenih ruku. Što čekamo te osobe? Možemo li joj oduzeti nagrade koje je dobila? No, prije svega toga moramo te osobe zaštititi. Mi sami u Europi to ne možemo učiniti, ali možemo imati utjecaj na ono što se događa u svijetu. Možemo govoriti o tim zlodjelima kako bi se ova grozna situacija prestala. Jean Lambert ima. E, gospođa Jean Lambert. Hvala lijepo. Ja ovdje govorim i kao predsjednica izaslanstva za jugoistočnu Aziju u koju je uključen i Bangladeš. Bili smo e, već jednom s našim izaslanstvom tamo u Koksis Pazaru gdje se nalazi izbjeglički logo Rohingya. Znamo kakva je situacija tamo. Ujedinjeni narodi su ključna pomoć za izbjeglice Rohingya u Bangladešu. E, Evropska unija e, namjerava izdvojiti 3 milijuna u svrhu ekofinanciranja. Pitamo se kako se taj novac konkretno troši jer se navodno troši i u Mijanmaru. A koliko smo čuli, nema pristupa za ujednje narode u sjevernu Raku. Potrebno je da UNHCR bude prisutan u Bangladešu, ali također je potrebno da Europska unija i jasno i aktivno djeluje, da ima aktivnu diplomaciju u toj regiji i mora tamo djelovati sa dvije vele sile koje su tamo. Ljudima je potrebno Rohinđama da se vrate kućama i to dostojanstveno. Treba im vratiti prava i tu se ne radi samo o Ansan već i o generalima ko i vojnom vlasti. Nemojte njih zaboraviti. Hvala gospođo Lambec. Injacio Korao ima riječ. Hvala lijepa. Tragedija Rohingya je e, grozna tragedija. Iako smo već u parlamentu govorili o tom nesretnom narodu, e, u prethodnim rezolucijama iz srpnja 2016. kao i rezolucijama iz ožujka ove godine. Situacija se nije promijenila, što je i gore, ona je sada lošija nego što je bila. Izvješća govore da je više od 300 tisuća rohinđa iz eh, Mjanmara otišla u Bangladeš, eh, a u, njihove su kuće sravljene sa zemljom. Govorimo o cijelobjednom narodu koji je od 1982. godine je bio lišen državljanstva. Radi se o apolitičnom narodu i treba nešto učiniti kako bi se svojim kućama vratili ti jadni nesretnici. Moramo dakle tražiti da se naprave neke konkretne stvari jer e, osim e, što moramo razmisliti o ukidanju dodijeljene nagrade Saharov, moramo jako dobro razmisliti o ovoj absurdnoj situaciji odlaska izaslanstva odbora INTA sljedeći tjedan u Mijanmar. To je apsurdno. Hvala. Gospodin Pospišul ima riječ. Hvala lijepa. Kao što smo čuli, radi se o raspravi koji smo puno puta već ovdje vodili i ranije sam govorio i sudjelovao u tim raspravama. Ovakvo nasilje nad Rohinđama e, treba osuditi. Međutim, osuditi e, takvo što nije dalo rezultata jer situacija se pogoršala. 300 tisuća Rohinđa izbačeno je iz Mjanmara u Bangladeš. Mine su postavljene na granice kako se ne bi mogli vratiti i e, moramo e, razmatrati o tome što institucije mogu napraviti, kakve sankcije mogu uvesti protiv režima u Mijanmaru, a isto tako kako možemo pružiti humanitarnu pomoć. Osim toga, Bangladeš sada e, mora voditi brigu o stotinama tisućama izbjeglica. Mi tu moramo nešto učiniti. Zaista mi je jako žao ova situacija sa dobitnicom Nobelove nagrade, ali glavni krivac je vojni režim. Ne zaboravimo to. Sljedeći govornik je gospodin zastupnik Pađit Kan. Thank you, Mr. President. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ove grozote počinjene nad eh, Marinom Okinđa trebaju prestati. Ja pozdravljam ovu današnju rezoluciju. Aung San Suu Kyi e, se samotno ponaša i ne usudi se govoriti u podršku Rohingya, ali misle da će onda to dovesti do e, odmazde od strane vojske. Ali istodobno gleda kako se pred njenim očima događa genocid, to je samotno. Nije to reakcija prave domenice Saharove nagrade niti bilo koje, kojeg drugog demokratskog vođe da ne želi o tome govoriti pred Ujedinim narodima. Moramo pružiti pomoć onima kojima je to potrebno, moramo povećati pritisak na Kinu jer ona ima kontrolu nad vojskom u Mjanmaru. U, e, prema riječima e, nadbiskupa Desmona Tutua, država koja nije u miru sama sa sobom, koja ne uspijeva osigurati vjerodostojnost svih građana, nije slobodna država. Visoka povjerenice gospođo Mogherini, mi očekujemo od vas da ćete spriječiti tu patnju Rohinđa. Molim vas za Rohingya, ali isto tako i za cijelo čovečanstvo. Thank you. And, uh, Hvala. Nikola Kaputo ima riječ. Grazie, Presidente. Hvala lijepa. Ovdje se nalazimo pod tko zna kojom humanitarnom dramom i nije prvi puta da su muslimani Rohinđe u Mijanmaru žrtve nasilja. U opasnosti im je život, sigurnost, a osim toga s druge strane oni se nalaze e, bez ikakvih e, ljudskih i političkih prava. Već govorimo o ogromnom broju mrtvih i izbjeglica koji su pobjegli iz Mijanmara. E, njiho, eh, Aung San Suu Kyi je predstavljala nadu za pomirenje u toj regiji, međutim ona sada nikako ne djeluje i govori da vijesti koje čujemo su lažne vijesti. Tražimo od te gospođe da što prije pridonese tome da dođe do mirnog rješenja gdje će se postovati ljudska prava rohinđa. Hvala vam, gospodine Kaputo. I sada, na kraju, riječ ima gospođa potpredsjednica Mogherini. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Kao što svi dobro znamo, Mjanmar je pod, bio pod vojnim režimom, izolacijom skoro pola stoljeća i neki od vas su govorili o povijesti te države, ne o sadašnjosti i o ulozi vojske i u potpunosti ste u pravu kada to kažete. Moramo na ovo tjedne događaje pogledati, ali isto tako i na povijest države. U protiv nekoliko godina država je napravila vrlo impresivne promjene, ali vidimo da je put ka, e, ka demokraciji koja je uključiva i koja je raznolika težak put. Dopustite mi da kažem jednu stvar. Europska unija je osudila napade od 25. Kolovo, kolovoza gdje je e, vojska Rankaringa e, napala građana isto tako i e, sva naselja do kojih je došlo na području Sjeverne Rake. Mi smatramo da prema vladavini prava treba izvesti počinitelje pred lice pravde. Dopustite da kažem ono što sam i malo prije rekla da smo i svjesni i zabrinuti zbog uh, ove pretjerane upotrebe sile prilikom sigurnosnih provjera. Zbog toga je došlo do velikog izljeva e, izbjeglica prema Bangladešu i to je jedna od najvećih e, izbjeglih kriza u našoj, eri. To je jako opasno i može destabilizirati ostatak regije. Sad imamo dva prioriteta i bilo mi je drago što je Vijeće sigurnosti UN-a e, jučer na večer o tome razgovaralo, a što je Antonio Guterres, glavni tajnik UN-a, izrazio slične prioritete kao i ove o kojima ću ja sada govoriti. Prvi prioritet koji je hitno potrebno provesti je deeskalacija nasilja i napetosti. Odmah treba prestati s nasiljem. Ljudska prava trebaju poštivati svi, a jasno je da su sigurnosne službe pod jednom posebnom odgovornošću kada se govori o bilo kojem obliku nasilja prema nenoruženim civilima. Kao drugo, mislim da je to spomenuo gospodin Preda, e, treba pružiti hitno humanitarnu pomoć onima kojima je to potrebno. Ovdje mi kao Europska unija trebamo odigrati određenu ulogu i to i činimo i to na vrlo značajan način. I tu zahvaljujem gospodinu Seljanidesu poveniku e, koji je toliko posvećen tom radu i vidi se da je to od ključne važnosti u ovom slučaju u ovom trenutku. Imamo 350 tisuća ranjivih ljudi e, na tom području. Njima je hitno potrebna humanitarna pomoć, e, trebaju pristići k njima i humanitarni radnici i za njih je to pitanje života i smrti. Moj kolega gospodin Sredinides i ja usko surađujemo kako bismo to riješili, a jučer na E, naš nagovor sa mnogog diplomatskog rada smo vidjeli da će Crveni križ sada otići tamo i pomoći 30 tisuća e, rohinđa. Ja moram reći da je to jedan dobrodošao korak, ali tek prvi korak na putu u kojem treba i dalje ići. Bangladeške vlasti su to su pozdravili kod sebe mnogobrojne izbjeglice koje su k njima pristigli i mislim da bi međunarodna zajednica ne, njih ne bi trebala samo pohvaliti, već bi im trebala i pomoći. Kao hitna pomoć uh, u toj situaciji Europska unija je odlučila pojačati sa dodatnih 3 milijuna eura na već onih 12 milijuna eura pomoći koju smo već ustupili uh, Mijanmaru i Bangladešu. To su dakle oni glavni prioriteti u ovom trenutku. Dakle, kraj nasilja i humanitarna pomoć. Ali zatim, zatim imamo još jedan drugi važan zadatak moramo nastaviti surađivati sa svima koji su tu uključeni kako bi došlo do dugotrajnog mira e, na korist e, cjelokupnog stanovništva. Da govorimo o tim strukturnim problemama povezanim sa Rohinđama. Kao što ste rekli, ovo nije prvi put da se javlja ovaj slučaj, što znači da osim ovog akutnog trenutka krize gdje moramo e, djelovati, moramo riješiti to političko pitanje. Nesumnjivo je tako da je jedan od glavnih uzroka nestabilnosti u toj regiji taj status, neriješen status rohinđa u Mijanmaru. Mi smo uvijek tražili da se to riješi u političkom dijalogu s Mijanmarom proteklih godina, pa i na sastancima na visokoj razini i u okviru ljudskog dijaloga između jednih naroda i Mijanmara. Kao što znate, e, prošlog ožujka je e, Vijeće za ljudska prava un usvojilo rezoluciju koje se tiče i ovoga. Preporuke iz e, završnog izvješća kojeg je izdao Kofi Annan vezano uz to područje rake je nešto na što se referiramo. Sama mjanmarska vlada se obvezala da će razmotriti to izvješće i ja sam i osobno tijekom e, posjeta u San u Briselu prije nekoliko mjeseci s njom o tome razgovarala. U tom izvješću se govori o diskriminaciji, o siromaštvu, o ustupanju osnovnih prava, o e, jednakom e, pravu pristupa, obrazovanju i socijalnim uslugama kao i o povjerenju i pomirenju. Sada treba provesti na novo izvješće jer vidimo čime su suočeni ljudi u Raki i oni ne mogu više čekati. Mi smo spremni pomoći pri provedbi tih preporuka na koji god način možemo. Isto tako, njemačka vlada bi trebala nastaviti surađivati s jednim narodima te ojačati tu suradnju, uključujući i sa e, posebnim izvjestiteljem Ujedinih naroda i sa e, neovisnom misijom za utvrđivanje činjenog stanja e, na zahtjev Vijeća ljudska prava un O tome smo se tako razgovarali sa Aung San Suu Kyi i isto tako je izaslanstvo Europske unije pod vodstvom Europske službe za vanjsko djelovanje. Prošli tjedan razgovarala sam njemačkim glasima upravo od toga, a sigurna sam da znate i da mi svakodnevno e, tamo u okviru izaslanstva tome radimo. Mi Usko surađujemo s jednim narodima na tome. Ja osobno sam u komunikaciji sa gospodinom Guterešem i sa drugim kolegama diljem svijeta što se ovog pitanja tiče i koristit ćemo isto tako i tjedan sastanka ministara iz Ujedinjenih naroda da zadržimo Tajlan i da se pobrinemo da međunarodna zajednica ostane ujedinjena. Mjanmar se je borio za demokraciju. To je, e, ta borba je bila izvor nadahnuća za mnoge diljem svijeta, pa i za mene osobno vjerujem da je i za mnoge od vas ovdje u ovoj vječnici. Postoji odgovornost e, vođa u toj državi, kako civila, tako i vojske i ta odgovornost je ogromna. Upravo zbog toga što su oni, posebice Aung e, bili izvor e, nadahnuća za e, demokratski svijet. Oni trebaju pokazati da ta demokracija za koju su se tako teško borili, da može funkcionirati za sve ljude u Mijanmaru, neovisno o socijalnim, etničkim, religioznim porijeklima. Međunarodna zajednica Europa nikad nije